Nadalje od FNDA dobili, smo zahtjev za imenovanje e, člana e, izaslanstava. E, to će biti također objavljeno u zapisaniku. Gospodin Kohn umjesto gospođe Štajn jest sada u izaslanstvu za Albaniju. Ako nema nikakvih komentara i primjedaba,